Ladies and gentlemen, please be seated. Pa Dobar molim vas da uzmite mjesta. Good afternoon. Uh, I'm sure... Sigurno sam da vam je drago što ste ovdje i eto u uh, ovako dobro je atmosferi možemo početi sa sastankom. Ispričavam se, danas mi je glas malo hrapav kao Louis Armstrongu, ali pokušat ću govoriti što jasnije. Podsjećam vas najprije da kao mi uobičajeno ovaj se sastanak može pratiti na e, internetu te da što se tiče jezika na koji se prevodi ovaj sastanak, on se prevodi na, na jezike e, punopravnih članova ovoga odbora. Prije samog usvajanja dnevnog reda, dopustite mi da vas e, obavijestim da smo točku dnevnog reda broj 3 morali e, prebaciti. Naime, morali smo izmijeniti redoslijed današnjeg rada. Najprije ćemo se baviti e, izvješćem gospodina e, Paskua o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, a nakon toga ćemo govoriti o NATO savezu, odnosno sastanku na vrhu NATO saveza. E, sljedeća važna točka dnevnog reda e, trebala je biti e, o Europskoj obrambenoj uniji. Nažalost, vjerojatno ste upoznati da gospodin Pat koji nam je to trebao predstaviti je imao zdravstvenih problema. Srećom osjeća se bolje, ali još uvijek nije u stanju doći na sastanak. Prema tome nećemo o tome raspravljati, međutim raspored koji je bio predviđen vezan za to izvješće i dalje je na snazi ulaganje amandmana je i dalje predviđeno do 7. rujna. Dame i gospodo, imamo dakle dvije velike točke dnevnog reda. Godišnje izvješće na osnovu izvješća vijeća o provedbi zajedničke obrambene i sigurnosne politike i izvjestitelja Jona Mirče Paskua. Druga velika točka dnevnog reda bit će danas sastanak na vrhu NATO saveza u Varšavi, čije rezultate će predstaviti e, James Patrick koji je e, zamjenik e, za direktora u NATO savezu e, uz e, dvojicu kolege iz NATO saveza. Budući da e, nisam primila primjedbe, mislim da smo ovim usvojili dnevni red. Predlažem stoga da odmah pređemo na izlaganja. O i e, o zajedničkoj e, vanjskoj e, sigurnosnoj i obrambenoj politici. Vidjet ćemo hoće li dakle izvjestitelji u sjeni se kasnije javiti za riječ, ali za početak gospodin Pasku koji je izvjestitelj ima riječ. Hvala lijepa. E, hvala vam što ste mi dopustili da govorim na početku sastanka danas poslije popodne jer moram ići na jedan drugi sastanak kasnije. Htio bih se predržavati rokova jer e, su e, ti rokovi već prilično gusti. Kao što znate, trebali smo o tome govoriti ranije, međutim i zbog okolnosti koje nisu bile, na koje mi nismo mogli utjecati, bio je odgođen. Kada sve to smjestimo u kontekst onoga što se sada paralelno događa, kako sa stanovišta vanjske politike, tako i sa stanovišta zajedničke obrambene i sigurnosne politike. Ovo izvješće polazi od toga da s obzirom na najnoviji razvoj događaja te da ako se uzme u obzir E, koliko se izazova nakupilo na koje treba odgovoriti Evropska unija. Dakle, da je potrebno revidirati shvaćanje zajedničke obrambene i sigurnosne politike. Kao što znate, sada se je to više bio instrument za reguliranje kriza, naročito kada se radilo o krizama izvan Europe. kao što se vjerojatno sjećate, e, okosnica izvješća bile su operacije. Ovoga smo puta pak smatrali da s obzirom da je sigurnost toliko važna za europske građane, e, naročito zbog mnogih negativnih nedavnih događanja od terorizma do imigracije i tako dalje, tu mislim da zaista moramo nadopuniti eh, sve što je vezano za reguliranje kriza i što se radilo do sada, dakle da moramo to nadopuniti stvarnom sigurnošću i obranom u Europskoj uniji. Kako to učiniti? To je Zadatak za koji e, smo vidjeli da je visoka predstavnica i vijeće, da su ga oni usvojili jučer u Bratislavi. Dokumenti su već proučeni i usvojeni. U tom smislu kažem da ovo izvješće ide uz korak s onim što se događa na terenu. Europa dakle više ne kontrolira sigurnosno okruženje u kojem se nalazi. Morali smo odgovarati na krize oko nas, tih kriza ima sve više i više i postaju sve složenije. Iskupili smo luksus koji smo imali kada smo mogli odlučivati e, kada i kako djelovati, već se pokušava na najbolji mogući način odgovoriti na postojeće izazove. Europska unija putem strategije gospođe Mogherini najavila je da razmišljamo o tome da uđemo u cijeli ciklus krize, to znači prevencija, rješavanje i stabilizacija, a isto tako da se obavežemo da se prerano e, ne prestanemo baviti određenom krizom. Zajednička sigurnosna i obrambena politika moraju se zasnivati također u potpunoj suradnji s NATO savezom. Mi podržavamo razvoj sektorske strategije koja je nastavak na strategiju koju je predstavila gospođa Mogherini. Ona je jučer u Bratislavi potvrdila da već imamo zadatke i opremu koja je predviđena i koja može ostvariti, biti na razini onoga što želimo. Potrebno ono što su rekli Francuska i Njemačka, jer velik broj izloženih ideja nalik su i u skladu sa sigurnosnom strategijom što ju je predstavila gospođa Mogherini. E, tvrdim i svi znate zašto, da je odsudno surađivati s NATO savezom. Jednako kao što je važno da države članice razmjenjuju obavještajne podatke. Zato što unutrašnja i vanjska sigurnost Europske unije su isprepletene. A iz tog razloga mislim da se i instrumenti koji su na raspolaganju također moraju spojiti kako bi postojao čitav e, spektar instrumenta e, kojima se može odgovoriti na e, sve moguće situacije. Pa to treba ići i do članka 42. točke 7. iz Europske unije koji dakle nije nešto što je tek mrso slovo na papiru, već se već jednom Francuska bila na njega pozvala. Među idejama tog izvješća htio bih se osvrnuti na činjenicu da krize i sukobi u kojima ćemo nešto napraviti, po pitanju kojih ćemo nešto napraviti, trebaju biti doneseni kao odluka na osnovu naših prioriteta. Postoje situacije gdje se kaže da mogli bismo tamo otići, ali to je nešto što može biti više demonstrativno, nije izravno vezano za našu sigurnost. Mislim da od sada nadalje moramo e, svrstati e, to u prioritete. Mislim da zadaci, odnosno radna e, borbena skupina iz Petersberga je nešto što treba revidirati postoje mnogi e, instrumenti koji se nikada nisu koristili. Treba e, se također se traži veća modularnost kako bi e, specijalne skupine s vojnim zadacima, borbenim zadacima zaista bile učinkovite. Što se tiče suradnje s NATO savezom, mislim da te dvije organizacije ne mogu si priuštiti duplikaciju sredstava kojima raspolažu. One su komplementarne. NATO savez se treba baviti odvraćanjem i obranom, zato je i osmišljen i baviti se kolektivnom obranom prema članku 5. Evropska unija više je usmjerena na internu sigurnost država članica <clears throat> uključujući one aspekte koje nisu pokrivene člankom 5. I zato možemo reći da postoji logična komplementarnost između te dvije, e, te dvije organizacije. U svakom slučaju mi e, podržavamo zajedničku deklaraciju koja je potpisana u NATO Savezu u Varšavi i u potpunosti podržavamo polje suradnje koja su tamo bila spomenuta. Postoji i pitanje koje bismo trebali razmotriti, a koje ne stoji u izvješću. A to je da će Velika Britanija otići iz Europske unije, ali da će ostati u NATO savezu. E, znate da je to tako jer s jedne strane postoji dodatni razlog da se nastavi s obranom i sigurnosti unutar Europske unije. Istovremeno odnos sa NATO savezom postaje zaista bitan i tu mm, bi se očekivalo da će Velika Britanija izraziti u tom smislu podršku Europskoj uniji. Postoji također i e, mnogo toga što se događa na planu obrambene industrije, tehnološke baze i istraživanja, i o tome se također govori u ovom izvješću. Počinjemo od e, činjenice da je sektor obrane u EU fragmentiran i da ga da ima mnogo dupliciranja. A s druge strane želimo li te stvari ukloniti, moramo vidjeti e, interes dakle država članica mora e, izraziti svoj interes za to, jer ne može biti da se nešto može raditi zato što zanima jednu zemlju, a druge zemlje jednostavno to e, moraju slijediti jer tako ne bi smo došli do uspjeha. Zajedno, e, nadalje trebalo bi imati zajedničko tržište obrane, to je važno i e, to jest izazov. Želimo da zajedničko obrambeno tržište daje e, podrške državama članicama kada se moraju suočiti sa različitim vrstama opasnosti i izazova kada moraju odgovoriti na zahtjev svih. Želimo dati potporu Europskoj e, obrambenoj agenciji koja predstavlja stup svih napora koji se ulažu na tom planu. Isto tako želimo podržati e, postupno uključivanje komisije u aktivnosti vezane za obranu, ne aktivnosti kao takve, već putem istraživanja, planiranja i e, provedbe. Također e, treba postojati plan za akcijsku obrambenu politiku, e, zatim istraživanja moraju biti e, osmišljena, a trebamo također tražiti adekvatno financiranje višegodišnjeg okvira kao što u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru E, treba tražiti odgovarajuća sredstva za obranu. Evo, prilike, to stoji u izvješću. Hvala. Hvala vama. Znam da e, nisu ovdje prisutni svi izvjestitelji u sjeni. U ime Pučana je izvjestitelj gospodin Danžon, ali gospodin Galer, koliko sam shvatila, će se javiti umjesto njega. Hvala, da, to je točno. Gospodin Danžan danas nije mogao doći, pa me zamolio da govorim umjesto njega. Zahvaljujem se kolegi na izvješću koje je vrlo dobro i sveobuhvatno. Gospodin Danžan se slaže s vašim pristupom i svim onim što kažete o sadašnjim događanjima vezanim za obrambenu i sigurnosnu politiku. Tražite reviziju, to je apsolutno nužno s obzirom na sve izazove koje sada postoje na planu sigurnosti. Naglasili ste također da je relevantno govoriti o poveznici između unutarnjih i vanjskih elemenata sigurnosti. Jednostavno tu više ne može postojati podjela kao što je postojala nekada jer i jednostavno e, mnogo toga se sada ovdje prepleće i treba svakako imati bolju suradnju i razmjenu informacija. E, tijela koje se bave i unutrašnjom i vanjskom sigurnošću moraju e, više surađivati. Gospodin Danžan je također naglasio da trebamo imati globalnu strategiju, slažemo se dakle e, s time u vašem izvješću, naglasili ste suradnju s NATO savezom. Htjeli bismo sugerirati da da se tu unese malo više elemenata suradnje i s drugim institucijama i organizacijama. revizija misija i operacija prema zajedničkoj e, sigurnosnoj i obrambenoj politici. Po tom pitanju kolega misli da bi bilo dobro spomenuti najvažnije među njima i on će uložiti neke amandmane u tom smislu. Smatra također da bi inicijativa CSBD e, također zaslužilo da joj se spomene u tom izvješću i dakle daće nekoliko amandmana u tom smislu. Ali ukratko pozitivno gleda na vaš nacrt izvješća i smatra ga pozitivnim. Hvala vam sada Jeffrey Van Orden. Hvala. Hvala i Ionu na radu e, na ovoj temi e, gdje ste razumno pristupili mnogim aspektima, naročito u tome što uviđate i e, da je NATO ima veliku važnost. Analizirajući vaše izvješće možemo se pitati čemu služi zajednička sigurnosna i obrambena politika. Vi zaključujete da se do sada o reguliranjem kriza. Smatram da je e, problem e, bio zapravo e, u tome što je iza toga leži kao pokretač toga evropska integracija. Jer ako se to izuzme, onda se tu cijela logika raspada paradoksalno gledano zajednička sigurnosna i obrambena politika jako puno dijeli. Zašto? Jer pokušava stvoriti umjetne europske blokove, odnosno europski blok koji bi bio drugačiji od e, onog koji povezuje sa transatlantskim saveznicima. Ako tomu jest tako, onda to nije u redu, jer trebamo imati e, vjerodostojnost i e, SAD mora u potpunosti sudjelovati u e, sigurnosti Europske unije i europskih država, a to čini putem NATO saveza. Mi formalno kažemo da je tako u NATO savezu, ali s druge strane pokušavamo stvoriti ovakvu jednu e, cjelinu, e, jednu organizaciju koja upravo to podriva. Ne, u NATO savezu moramo organizati tako da SAD bude aktivan i da e, potvrdi da će dati da će dati podršku europskoj sigurnosti. Europske države moraju biti spremne izdvojiti odgovarajuća sredstva, i isto tako kada bude potrebno treba ući odgovarajuće vojne operacije. To je naime e, ono što SAD stalno traži. Oni žele da ih se stalno u to uvjerava. E, mislim e, da bi to trebalo stajati u vašem izvješću, a kada budemo govorili o zamisli da se osnuje Europska obrambena unija, to će se spomenuti jer mislim da je to zapravo jedna vrlo bizarna ideja. Nećemo dati krive poruke, to građani naših zemalja ne žele. I e, zato mislim da su mnogi upravo na odborima poput našeg, jer ne vide da se u tome odražava ono što naše države žele. Oni žele jaku obranu, putem NATO saveza i e, da e, se potvrdi tu e, velesila koju predstavljaju, predstavlja SAD. Što se tiče protusuverzivnog elementa u kojem trebala sudjelovati Europska unija, možda znam na što mislite recimo na Rusiju i e, na e, e, određenu vrstu kibernetičkog vođenja ratova, ali zapravo radi se o drugim aspektima suverzije koje su postojali ranije i postoje i dalje i sad ih ponovno vidimo kako nastaju recimo britanski laburisti e, su ponovno pod dojmom marksista. Čovjek bi mislio da ti marksisti više ne postoje, ali sada e, su oni privukli jednu novu generaciju i mislim da je to subverzija o kojoj možemo govoriti. E, Dakle, ponovno vidimo da se javlja propatu Rusija, marksizam, lenjenizam, džihadisti u e, našim zemljama. To je također još jedan aspekt subverzivne opasnosti. Posljednja stvar koju želimo je da se EU unija sada upliče u interne e, aspekte sigurnosti. E, naravno da obavještajne službe u Europskoj uniji trebaju postojati, ali e, ne treba se zato reći da je zato potrebno da u tome sudjeluje Europska unija. Ne, neke su inicijative upravo bile kontraproduktivne. Uklanjanje granica je e, i podložnost međunarodnom pravu azila. Dakle, sa svim tim elementima ovi su se problemi pogoršali. Dakle, uključiti Europsku uniju u to zapravo pogoršava problem. Neće vas iznenaditi da e, e, mi toplo pozdravljamo reference na NATO savez, ali sve e, načini da se, svi načini da se na umjetan način neke stvari e, osnuju na europskoj razini, to predstavlja skup stvari kojima se mi protivimo. Hvala. Gospodin Radoš je izvjestitelj u Sjeni e, za klub zastupnika ALDE. Koliko sam shvatila, njega danas nema, pa će gospodin Petra Sostroviciju govoriti umjesto njega. Hvala. Kao prvo, dopustite mi da čestitam izvjestitelju na vrlo sažetom izvješću o provedbi zajedničke sigurnosne obrambene politike i ispričavam se u ime gospodina Sradoša koji je naš izvjestitelj u Sjeni u ime našeg kluba i koji nije mogao prisustovati ovom eh, sastanku zbog obveza u svojoj zemlji. Europska unija se sada suočava sa duboko dalekosežnim promjenama u međunarodnom okruženju i to što promjene koje također podrazumijevaju interakciju različitih trendova u društvu, u politici, u gospodarstvu i tako dalje. U takvom novom okruženju naš klub ALDE smatra da Europska unija treba oblikovati doista snažan odgovor. Zbog toga čvrsto podupiremo pozivanje na temeljitu i suštinsku reviziju zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Kao što stoji u novoj globalnoj strategiji Europske unije, Rješavanje pitanja azila je od ključne važnosti za ovu našu politiku i znamo da će nas ove nove inicijative dovesti do bolje suradnje među zemljama članicama u uspostavljanju Europske obavještajne agencije i Europske obrambene unije. Želimo ostaviti naglasak na praktične i financijske koristi i daljnje integracije naših obrambenih sposobnosti i želimo još jednom istaknuti da je glavni cilj zajedničke obrambene i sigurnosne politike upravo ojačati naše granice. Hvala, gospođa Šlezik. Hvala lijepa. ću odmah početi kako biste mogli staviti slušalice. Gospodine Pasku, moram reći u ime našeg kluba, što vas sigurno neće iznenaditi, da imamo doista bitno različita mišljenja o onome što ste iznijeli u svojem izlaganju i u izvješću. Vi govorite o krizi, o analizi krize i o strategijama koje iz toga proizlaze, a koje su namijenjene rješavanju kriza. Želim se osvrnuti samo primjera radi na neke aspekte izvješća. Kao prvo, pitanje i pojam terorizma i rata. Ta su dva pojma povezana u vašem izvješću. Nasilje i napadi na osobe, na osobne slobode i terorizam. Vi kažete da se protiv terorizma treba boriti upotrebom e, snaga, reda i mira, odnosno policije, ali oni možda zahtijevaju i druge načine informiranja. No, u svakom slučaju, naše mišljenje je da ovaj nov pojam i naravno novo definiranje pojma rata i nakon toga i povezivanje svih ratnih zbivanja sa posljedicama čak i ustavne prirode po unutarnji ustroj europskih zemalja je upitno. Vi ste govorili o dalekosežnim posljedicama po našu demokraciju. Naravno, bilo bi strašno kada bi organizacije poput Islamske države određivale našu demokratsku prirodu i našu demokratsku kontrolu. Zatim, govori se o unutarnjoj sigurnosti koja je naravno povezana sa vanjskom sigurnošću, no mi želimo ipak staviti veći naglasak i tu se opet osvrćem na terorističku prijetnju, na pitanje prevencije. Pružiti veću sigurnost, a to je naravno i pitanje financijskih sredstava koji su ograničeni, znači da treba znati kako dobro utrošiti sredstva. Dakle, treba li dati prednost e, iskorenjivanju siromaštva ili čemu drugome. To su najvjerojatnije najbolja namjena naših financijskih sredstava. Gospodine Pasku, vi ste govorili također pozitivno i o prijedlozima komisije, naročito kada je riječ o provedbi instrumenta za stabilnost i mir. Govorili ste također i o korištenju sredstava za razvojnu pomoć koja su sve više usmjerena u vojnu sigurnost. U medijima se govorilo da stanovništvo reagira vrlo neprijateljski na opsežnije korištenje javnih sredstava u vojne svrhe, jer to uvijek znači da ima manje sredstava na raspolaganju za druge svrhe, naročito kada je riječ za imigraciju. Dakle, mi govorimo o borbi protiv uzroka emigracije. Evo, ja sam članica jedne ad hoc radne skupine o tome o kojoj se stalno govori o borbi, o suzbijanju uzroka migracije, no neki to smatraju da se svodi na nadzor granica, a ne na uklanjanje samih uzroka. A osobno smatram da bi daleko korisnije bilo boriti se protiv e, siromaštva i za zaštitu najranjivijih skupina društva. Mi ćemo naravno uložiti amandmane. Hvala. Thank you, Mrs. Valero. Hvala, gospođa Valera. Hvala lijepa. Slažem se sa gospodinom Paskovom e, u tvrdnji da se pred nama nalaze novi izazovi. No to je vjerojatno jedino oko čega se slažemo. Mislim da imamo vrlo različita mišljenja o tome kako trebamo pružiti sigurnost našim građanima. Gospodin Pasku na to gleda sa vojnog stajališta, ja ipak imam gledište civila na to. Gospodin Pasku se poziva na instrument upravljanja krizama i ja se slažem u tome. Mislim da se trebamo usredotočiti više na e, civilnu prevenciju na civilne mjere zaštite, a ne ići toliko u smjeru pružanja vojne zaštite i vojnih mjera. I slažem se sa kolegicom o definiciji e, terorizma i rata. Kada počnemo govoriti o gerilskom ratu, to e, se čini da, da traži također i e, vojni odgovor. Za sada je to odgovor policije i ako je riječ o terorizmu, onda se time treba baviti i policija. No, kada govorimo o gerilskom ratovanju, onda tome dajemo sasvim drugačiji naglasak. Gospodin Van Orden je govorio o NATO-u. U mojoj zemlji ljudi ne očekuju od NATO-a i SAD-a da nas brane, zapravo ne žele da mi budemo u NATO-u, a E, mnogi se protive i zajedničkim vježbama sa zemljama NATO-a i tako dalje. Dakle, imamo različite odgovore različitih zemalja i kada govorimo o zajedničkoj obrambenoj i sigurnosnoj politici trebamo imati u vidu činjenicu da nisu sve zemlje Europske unije članice NATO-a. To je spomenuto negdje u tekstu, istina, ali tu dolazi i do dosta zabuna s time u vezi. Tekst nije dovoljno jasan. Želim se tu osvrnuti i na članak 14. gdje je gospodin Pasku pozdravlja prijedlog koji su i kolege spomenuli, no to je prijedlog koji ja odbacujem zato jer želimo prebaciti sredstva za razvoj u vojne svrhe. Imali smo jučer o tome raspravu i u Bratislavi ili prekjučer, ne sjećam se točno i zemlje koje nisu još niti blizu postizanja cilja od 0,7% sredstava izvojenih za e, razvojna pitanja i od koji se traži sudjelovanje u vojnim aktivnostima ili nabava vojne opreme. Dakle, to je novac za razvoj koji međutim se sada ne koristi za rješavanje stambenog pitanja, za obrazovanje, za zdravstvenu skrb, nego se koristi umjesto toga u vojne svrhe. Nije riječ samo o vojnoj zaštiti ili sigurnosti za razvoj. Dakle, ako imate razvijenu zemlju, ona je daleko sigurnija i mislim da ima i daleko manje vojnog osoblja. Evo, mi smo već počeli raditi na amandmanima i mislim da ćemo imati doista zanimljive rasprave među izvjestiteljima u Sjeni i vjerujte mi, nismo na istoj strani u, ovom slučaju. Hvala, gospodin Hvala. Podržavam inicijativu kolege Paskua i njegov pristup ovom pitanju. On nam je dostavio izvješće koje sadrži dijagnozu prema kojoj je međunarodno sigurnosno okruženje složeno i tu je situacija sve gora i da zapravo nismo dali jedan učinkoviti i koordiniran odgovor na to. Problem je u tome što imamo čitav niz deklaracija, programa i mnogo dobrih namjera, ali nemamo provedbu. To postoji veliki jaz između toga i također kasnimo s reagiranjem na složenije krize. Dakle, naslov ovog dokumenta je provedba i ovo je zapravo trenutak istine za nas. Hoćemo li se samo svesti na sve složenije deklaracije ili ono što smatram važnim, hoćemo li pokušati postići pomak sa upravljanja kriza, što je ono što radimo, na spriječavanje i rješavanje kriza. Mislim da nema drugih mogućnosti u sadašnjoj situaciji ako ih doista potpuno ozbiljno shvatimo. Kolega Galer je spomenuo vezu između vanjske i unutarnje sigurnosti. Time se trebamo pozabaviti, ali u praktičnom smislu nismo spremni za to. Zamijetio sam također i pozivanje na instrument za stabilnost i mir. Ja shvaćam da time ne želite zanemariti područje primjene tog instrumenta, nego ga pokušavate proširiti proširiti njegovo područje primjene kako bi se reagiralo na sadašnju sigurnosnu situaciju i kako bi se pružilo vojnu pomoć određenim akterima, a što bi nam omogućilo i e, bolju stabilizaciju situacije. Glavno pitanje nije kako će javnost reagirati na to, nego kako možemo riješiti krizu. Kada su nam ruke vezane za leđima, to je nešto o čemu trebamo vrlo temeljito razgovarati i donijeti jasnu odluku. I na kraju, spominjete tehnološku industrijsku bazu Europske unije koju treba koordinirati i uskladiti. I to je zapravo temelj učinkovitosti naše sigurnosne i obrambene politike. I naravno usklađenost komplementarnost NATO-om je nešto što je samo po sebi očito. Ne možemo imati neovisnu zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Trebamo ju uskladiti sa NATO-om i trebamo u svakom slučaju izbjeći udvostručenje napora i korištenje istih resursa. To je očito. Naravno, prioritete NATO-a pri tome treba očuvati. Gospodin Khan Hvala. Odmah na početku želim reći da pozdravljam izvješće kolege Paskova i ono što je rekao. Općenito govoreći, pristup izvješća je vrlo razuman i smatram da nema nikakve sumnje da proživljavamo teška vremena i suočavamo se s brojnim izazovima, mnogi od njih su novi i vrlo složeni i stoga postoji potreba za učinkovitim odgovorom. Sirija je dobar primjer u tom smislu. Tamo nismo uspjeli učinkovito i brzo reagirati i to je stvorilo ogroman problem. To je također primjer koji pokazuje da iako je problem udaljen od nas, ipak može dopriti do nas. I terorizam je još jedan sličan primjer. E, znamo cijelu pozadinu problema, ali sada znamo do koje smo točke došli kada je to postao globalan problem e, na koji trebamo zajednički reagirati i nastojiti zajedno riješiti. Kada je riječ o sigurnosnoj i obrambenoj politici, treba sagledati sve postojeće izazove i probleme, jer će nam to pomoći da uvidimo koliko je sve to složeno i zašto trebamo surađivati. Ja bih htio reći sljedeće. To je nešto što je potrebno to nije alternativa NATO-u, nego upravo suprotno nešto što upotpunjuje ustroj NATO-a. Čak i britanska vlada podupire zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku i rađe sad bez obzira na referendum i sve ono što bi se moglo dogoditi. Dakle, oni uviđaju to sa svoje strane. I na kraju, Želio bih se nadovezati na ono što je spomenuo Jeffrey Van Orden. Ja sam član laborističke stranke i drago mi je što smo mi najbrojnija stranka u Europi. Ja ne bih rekao da komunisti preuzimaju laborističku stranku, to uopće nije istina i to nije uopće pravedno reći. No, Vraćajući se izvješću, ja ću naravno uložiti i amandmane, ali to je čitav postupak koji moramo proći kako bismo osigurali dobro izvješće, no u svakom slučaju mislim da je ovaj dokument sada najbolje polazište. Evo, mislim da je kolega bio posljednji koji se javio za riječ, tako da ću sada vratiti riječ kolegi Paskovu kako bi on iznio svoje zaključne napomene. Hvala. I želim zahvaliti svima što ste uložili napor tijekom ovih praznika i uzeli se vremena kako biste temeljito pročitali ove izvješće i došli do važnih zaključaka. Vaše napomene se u jednom dijelu slažu sa logikom ovog izvješća, a druge se pak ne slažu, ali e, to je u redu zato jer to pokazuje da su kolege shvatili ovo izvješće vrlo ozbiljno i hvala im na tome. Slažem se s gospodinom Galerom, a i e, sa kolegom Arnom, jer naravno, ako želimo ostvariti taj pomak sa operacija na pravu zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Tu moram priznati da se nisam previše osvrtao na tekuće operacije i zbog toga se nisam pozabavio i odnosima sa drugim međunarodnim organizacijama koje su također prisutne na područjima na kojima smo i mi prisutni sa svojim operacijama. Naravno, to uvažavam i sigurno će biti amandman u tom smislu koje ću prihvatiti i uključiti u izvješće kako bismo malo dopunili to poglavlje. Kada je riječ o onome što je rekao Jeffrey, to mi nije ništa novo. O tome smo razgovarali i javno i privatno već niz godina. No kada je riječ o NATO i SAD-u, polovica, 50% pitanje je upravo poricanje onoga što se uzima zdravo za gotovo. Jedan kandidat kaže, ne znamo što, da će provjeriti jesu li saveznici učinili ono što je potrebno i ako jesu, onda će dobiti potporu, a drugima će se reći pa ne, obratite se nekom drugom. Jeffrey, ne možeš mi reći da e, to ne možemo ozbiljno shvatiti, niti voditi računa o tome. Dakle, ako se nešto slično dogodi, što će biti s nama? Što će biti s Europom? Hoćemo li i dalje računati na NATO koji više neće biti djelotvoran? Dakle, tu postoji problem a znam e, da su i Amerikanci svjesni toga, tu mislim na Lea i Gatesa koji su e, rekli da treba više učiniti u tom smislu i da im trebamo izići u susret. Mi se upravo pripremamo na takav negativan ishod, a istovremeno pokušavamo odgovoriti za zahtjeve saveznika. Znamo da trebamo podijeliti taj teret e, i znamo na to da e, postoje zemlje koje nastoje ostvariti ovih 2% i koje povećavaju svoje brojke. No, ne želim time reći da bismo mi htjeli zamijeniti NATO. NATO se e, ne može nositi sa izazovima za koje Europska unija ima potrebna sredstva. Evo, primjerice, nisam rekao ono što ste vi rekli o subverziji. Ja sam e, subverziju protomačio tehnički. To je prorjeđivanje prije napada društvenog e, ustroja ciljane zemlje. To je subverzija. Sada nije riječ e, čine li je komunisti ili ISIS. Tehnički govoreći, to je to. Mi oslabljujemo zemlju koju ciljamo pomoću subverzije, a NATO to ne može spriječiti. Ako uzmemo u obzir, recimo, povijest hladnog rata, kada je on bio na vrhuncu, tada su SAD bili puni sovjetskih špijuna, sabotera i čega već. Dakle, sve je moguće, bez obzira na članak peti. Želim reći da trebamo nadograditi ono što već imamo. Imamo policijsku suradnju, imamo suradnju između čitavog niza organizacije, imamo agencije koje sjede za istim stolom i to je ono što trebamo imati na umu. Ne želimo stvoriti neko drugo tijelo ili neki ustroj sukladno kojem će komisija ulaziti u naše domove i probiravati koliko su sigurni. Dakle, trebamo nadograditi ono što smo već izgradili i to prihvaćaju ostale zemlje jer inače to ne bi bilo moguće. Evo, tu mislim na e, subverziju čisto pojmovno, ne ideološki. Jer kada bih ušao u ideologiju i kada bih tu mislio samo na komuniste, onda ne bismo imali odgovor na pitanje zašto Rusija radi ono što radi, jer oni više nisu komunisti, a prije komunizma su bili ipak Rusi, a radili su isto. Dakle, mislim da je stručan pristup tome najbolji način da zadržimo ravnotežu u tom smislu. Gospođo Lezing. I gospođo Valero. Vi ste rekli da želimo prebaciti sredstva iz razvojne pomoći i prebaciti ih e, u obranu. No, gledajte, sve ono što se ostvarilo, ostvarilo se sa razvojnim sredstvima koja su već bila predviđena u proračunu. Sam nije u tome da e, želimo spriječiti postizanje tih ciljeva, zato jer su ti ciljevi već bili zacrtani i e, trebamo ih ostvariti, a iznenada smo otkrili čitav niz kriza oko nas i sada se trebamo s njima suočiti. Slažem se s vama u tome da građani žele bolje obrazovanje za svoju djecu i bolje živote i bolja radna mjesta, ali ne mogu izaći iz države zato jer, ili iz kuće jer će ih neko ustrijeliti na ulici. I svi zapošljavaju i raspoređuju vojne snage, zato jer su upravo vojne snage one koje se mogu nositi sa težinom te situacije s kojom su suočeni europski građani. Što ćemo tu učiniti? To je stanje stvari. Granična policija se suočava sa stvarnošću, pokušava naći rješenje koje će omogućiti uspostavljanje kontrole nad pojavom koja je doista izazovna. Dakle, to prvo treba riješiti, a onda ćemo se pitati e, što poduzimati po pitanju razvoja općenito. I također, kada je riječ o strategiji, ne možete imati razvoj ako prvo nemate sigurnost. E, evo, zašto podržavam prijedlog komisije da se iskoristi dio sredstava iz tog instrumenta. Naime, inače je to bacanje novca kroz prozor. Malo ih organizirate, ali kada im trebaju sredstva za provedbu onoga što im mi nalažemo, ta sredstva nedostaju. A onaj novac koji smo do tada uložili je bačen kroz prozor, a sukob se nastavlja ne možemo riješiti sukob. Ja sam eh, bio u Nigeru, u maliju u Maliju i oni su se upravo žalili na to. I eh, rekli su nam eh, dajte nam nešto, nemojte nam samo nalagati što trebamo učiniti ili ne trebamo učiniti. A kada smo Eh, ih pitali dobro gdje su ti instrumenti, pa oni su rekli pa nema ih. Dakle, mi ne možemo to ne nazvati gerilskim ratom zato jer nam se to ne sviđa. No kako ćemo to nazvati? Kakvim god to imenom zvali, činjenica je da europski građani ginu na europskim ulicama i to je vrlo ozbiljna situacija koja je postavila sigurnost u središte razmišljanja i promišljanja europskih građana. Inače ne bismo bili tu gdje jesmo, čekali bismo još jedan sastanak vijeća za dvije ili tri godine koji bi raspravio o tome hoće li se uvrstiti na dnevni red nešto o obrani. Dakle, brige građana su stvarne, a političari i europske institucije pokušavaju odgovoriti na te njihove iskaze zabrinutosti. Ne smijemo sada zatvarati oči pred time, zato je nam je ovo posljednja prilika da se s time suočimo, jer će nas inače situacija pregaziti. Ne smijemo misliti da živimo u savršenom svijetu razvoja i sreće za sve. Da, istina je, to želimo ostvariti i nadam se da ćemo i uspjeti u tome. Dakle, to bi bilo to. Hvala. Hvala vam. Gospodin Van Orden je zatražio riječ? Molim vas, izvolite. Samo vrlo kratko. Naravno, tko god postane sljedeći predsjednik Sjedinjenih država, tražit će da Europa i drugi saveznici čine više. A ja mislim da činiti više ne znači da trebamo više sudjelovati kao Europska unija na pitanju obrave, baš suprotno. To je prva točka. Druga točka, spomenuli ste ideju nekakve europske obvešene službe, a istodobno ste govorili o subverziji i što god ste još rekli. Ne mogu zamisliti jednu organizaciju koja je bila ranjivija i koja bi se lakše mogla probiti nego Europska obavještajna služba. To bi bila potpuna katastrofa i to nije ono što je potrebno. Potrebna je uska suradnja, dobra razmjena informacija, ali moramo zadržati kontrolu eh, nad tome kamo idu koje informacije i zadnje što želimo jest da postoji još jedna nova institucija Europske unije koja bi dobila kontrolu nad takvim sličnim nečim. Ne, ne biste to spomenuli kad ste govorili. Kolege, znam da su i drugi još zatražili riječ. E, naši uvaženi panelisti već su stigli. I stoga vas molim da budete jako kratki, gospodine Galer. Da, hvala vam. Ja se slažem što se tiče onoga što se kao europske obvešnoj službi. To svakako trenutno nije sasvim dio našeg programa i ja bih više volio da postojeće obvešne službe bolje razmijenju informacije. Ali moja glavna teza je svakako sljedeća. Uzevši u obzir da imamo obrambene rashode koji su vrlo neučinkoviti i uzavši u obzir izazove s kojima su suočeni, možda, budući da je vaša država tako velika, tako važna, vi ćete to učiniti sami i to je u redu. A drugi će to bolje učiniti zajedno. Zajedničko planiranje, zajednička nabava. To je nešto što povećava interoperabilnost i što povećava i povjerenje i to je doista od ključne važnosti. I evo, samo da spomenem to, taj argument, a postoji još i mnogo drugih argumenta za to. I mislim da smo na drugom putu ako budemo radili više zajedno jer trenutna visina rashoda i neiskorištavanje jedinstvenog tržišta Europske unije za obrambene proizvode, to je nešto što nastoji određene količine novaca, ali isto tako i e, određenog kapaciteta. Hvala, gospođo Valero. Da, htjela bih se vratiti na ono pitanje razvoja. Ako e, razvojna financijska sredstva iskoristimo za ono za što su nam namijenjena, onda možemo spriječiti da druge države padnu u Isto, onakvu kaotičnu situaciju koju ste vi spomenuli. Ja nisam protiv toga da zaustavimo nasilje gdje god se ono pojavilo, ali tu postoje neka pravila. Pravila nam kaže da ne možemo koristiti razvojna sredstva u vojne svrhe, za vojne operacije. I to već dugo vrijedi. Mi naše vojne operacije plaćamo sa objemenim proračunima uobičajeno to tako, dakle iz pojedinih država članica. Stoga me zanima, jesmo li mi toliko strašno siromašni u državama članicama da ne možemo e, naše vojne operacije plaćati sa obnovljenim proračunima? U mom slučaju mi imamo e, lijevu i zelenu vladu, ali postoje i druge lijeve vlade diljem Europske unije, jesu li te države članice doista toliko siromašne da ne mogu iskoristiti proračun za obranu u tu svrhu, moraju li doista koristiti baš novac za razvoj, a većina tih država čak niti ne ispunjava onih 0,7% koje smo imali kao cilj. Hvala kolege, moramo zaključiti e, s ovom raspravom. Ovo je prvo razmatranje nacrta izvješća. Htjela bih vas podsjetiti na to da je rok za podnošenje amandmana 13. rujan do 12 sati, ako se dobro sjećam. A drugo razmatranje nacrta održit će se u listopadu. Na plenarnoj sjednici glasujemo u studenom. Hvala vam lijepa. Molim vas ostanite s nama jer ćemo odmah nastaviti sa sljedećom točkom dnevnom redu. Hvala. please be once more, colleagues, uh, after this very debate. Molim vas da uzmite mjesta. Nakon ove vrlo živahne rasprave nam slijedi jedna iznimno zanimljiva tema. To je sastanak na vrhu u Varšavi. Rezultati tog sastanka i odluke mm, koje su tamo donesene. Imamo priliku pozdraviti tri uvažena panelista. Kao prvo s nama je James Apaturaj, zamjenik pomoćnika glavnog tajnika NATO Saveza. Dobrodošli. Zatim, s moje ljeve strane, drugi po redu, to je Tim Koster. On je direktor pri sektoru za obrambenu politiku i planiranje NATO-a u upravi za obrambenu politiku kapacitete i treća osoba je vrlo nama dobro poznat direktor uprave za krizno upravljanje i planiranje pri SVD-u, to je Gabor i Kodi. Sasak na vrhu NATO Saveza održan je 8. i 9. srpnja i to u mojoj zemlji, u glavnom gradu, u Varšavi. i rado bismo čuli od naših važnih panelista koji su bili rezultati, do kakvih je događaja došlo i događanja, prije svega na marginama samog NATO samita, tu, tu se prije svega radi o izjavi koju je potpisao glavni tajnik NATO saveza i predsjednik vijeća te predsjednik Europske komisije, a i visoka predstavnica. Bez danja odgode, budući da nemamo mnogo vremena, odmah bih sad predala riječ našim panelistima koji će nam izdati svoje prezentacije. Prvo, zamjenik pomoćnika glavnog tajnika, gospodina Apatura, izvolite. Hvala vam lijepa na pozivu kao što inače slučaj, ja sam pomalo ljubomoran, to je zavedan kad dođem ovdje jer ste imali toliko zanimljive rasprave, mnogo zanimljivije od onih što ih mi vodimo u našem stožeru. Moj kolega će mnogo toga reći, tako da ja neću mnogo toga voditi, već ću e, samo dati neke osnovne informacije vezano uz dvije teme koje su vam zanimljive. Prvo je sigurnost i obrana. Tim će govoriti o, tome, a drugo je e, izjava između Europske unije i NATO saveza koju ste spomenuli. O tome neću previše reći jer će naš prijatelj Gabor se na to još osvrnuti. Dakle, u glavnim crtama da prikažem neke od glavnih odluka iz Varšave, ali i razlog zbog kojih su te odluke donesene. Imamo s jedne strane odvraćanje i obrana, a s druge strane imamo projiciranje stabilnosti. To su ta, te dvije glavne staze koje imamo na neki način. Za saveznike je bilo važno reći da su to dvije strane medalje. Dakle, ne možemo biti potpuno sigurni unutar prostora Saveza, ako su naši susjedi izrazito nesigurni, dakle da je u našem zajedničkom interesu im pomoći i e, sačuvati njihovu vojnu sigurnost i njihovu političku nezavisnost a to se primjenjuje kako na istok, tako i na jug. Kao prvo ću se usredočiti na istok, a zatim na jug. Vrlo brzo onda ću predati riječ kolegama. Kao prvo dopustite mi da krenem sa Rusijom, jer naravno mnogo ove nestabilnosti na području Europe možemo svesti kao razlog na aktivnosti Rusije. mislim da je važno zapamtiti da u proteklih 25 godina NATO savez, ali ne samo NATO savez, da je napravio izuzetno važan posao kako bi uključio Rusiju uh, u Sjevernoatlantski okvir, kako bi se poštivala uloga Rusije i uh, kako bi Rusija mogla imati povjerenje u nas, a i mi u nju. Uh, G7 se tako proširio na G8, Rusija je članica Svjetske trgovinske organizacije i isto tako imamo i vijeće E, između NATO saveza i Rusije. No ti napori nisu uspjeli i sada postoji dosta nestabilnosti na području Europe. Kao što sam spomenula, dakle, e, ruske jedinice u Gruziji, u Moldovi, pripajanje Krima, vrlo važno ulaganje u nuklearne programe, komunikacije koje plaše kako saveznike, tako i partnere i e, pojačanje određenih aktivnosti u raznim dijelovima Europe. Sve to znači da su saveznici e, osjećali da je potrebno poduzeti određene mjere kako bi se povećala sigurnost, predvidljivost na području Europe. Što smo učinili kao prvo? Što se tiče odvraćanja i e, obrane, tu se radi o odlukama koje zove su Varšavi. Mi smo rekli da ćemo poduprijeti Ukrajinu, da ćemo poduprijeti Gruziju. Uskoro ćemo izvršiti određene korake da podržimo Moldovu. Imamo sve detaljnije kontakte sa Švedskom i sa Finskom, to znači da imamo zajedničke vježbe, da razmjenjujemo informacije i strateške procjene i da povećamo interoperabilnost naših snaga, zato što postoji veća prijetnja na području Balčkog mora, što ugrožava njih, ali i nas kao saveznike. Isto tako smo se usredotočili više na Crno more. Nakon pripajanja Krima, e, Rusija je mnogo Eh, vojne opreme visoke tehnologije preselila na područje Krima, što ima važne implikacije na sve partnere i saveznike oko Crnog mora, stoga mi moramo sada bolje sagledati tu regiju. Zatim što se tiče same Rusije, tu je naš pristup sasvim jasan. Kao prvo, želimo da saveznici budu snažni, ali isto tako želimo imati i dijalog s Rusijom kako bismo promicali predvidljivost, transparentnost, kako bismo smanjili rizik da dođe do nesporazuma i kako bismo, nadamo se, jednog dana e, imali e, odnos koji će se temeljiti na više povjerenja i to u oba smjera. Mi smo kao Savez e, jasno je tu politiku u Varšavi i sada radimo na područjima gdje bismo mogli imati konstruktivan dijalog i o tome možemo još raspravljati. Okrenemo se, se u jugu. Saveznici znaju da NATO savez mora više doprinijeti kao organizacija. Ehm, to je da se riješi ta nesigurnost na jugu. I tu imamo tri područja. Kao prvo, moramo pomoći pri rješavanju same krize. Tu radimo dvije stvari. Kao prvo, EVEX, će pružati izravnu potporu. Isto tako već obučavamo službenike u Iraku, a želimo nastaviti sa time i još i pojačati e, tu podršku kako bismo iračkim vojnicima omogućili da bolje nadziru Irak. Zatim isto kako drugo želimo da se e, što manje spriječi da se ta kriza proširi, pa se bavimo sa E, Jordanom i sa drugim zemljama koji su u toj regiji kako bismo spriječili dalje širenje. To radimo u potpunoj transparentnosti s Europskom unijom i pokušavamo tu biti komplementarni. Treće područje je to da pokušavamo spriječiti posljedice. To su prije svega e, priljevi migranata i izbjeglica. Vi znate da imamo sporazum da se bavimo izbjegličnom krizom na Egejskom moru, a sada gledamo kako možemo to proširiti na Sredozemno more, nema tu konačnih odluka, ali u Varšavi smo gledali što možemo napraviti komplementarno s Europskom kako bismo vam pomogli pri ehm, kontroliranju izbjegličke krize na području cijelog Sredozemnog mora. I dvije završne točke. Izjava NATO Saveza Europske unije. Izjava je potpisana, u zajedničkoj izjavi stoji da je naša sigurnost međusobno isprepletena. Samo ću vam dati glavne crte, sigurno ste to vidjeli. Dakle, želimo ojačati suradnju na nekoliko područja, borba protiv hibridnih prijetnji, um, time što ćemo izgraditi već otpornost, zatim operacije, uključujući operacije na moru, kibernetička sigurnost i obrambeni kapaciteti, koordinacija vojnih obuka, obuka gdje je to potrebno i primjereno i izrađivanje kapaciteta za obranu. To znači dakle pomoći našim partnerima da to naprave na najbolji način i da dobro trošimo pritom naša sredstva. Sada svi rade na provedbi toga i siguran sam da će Gabor još o tome govoriti. Moja završna točka tiče se na rasprave koju sam čuo kada sam stupio u prostoriju, a to se tiče rashoda u svrhu obrane. Jasno je da proračuni za obranu se trebaju povećati. Dividenda koju smo dobili na mire je bila dobra kada je bilo mnogo mira, ali sad ima manje mira i kao rezultat toga moramo više ulagati u sigurnost. Kao što znate, NATO savez ima cilj da se 2% BDP-a posvete e, obrani. Tim će imati brojke, ali mislim da 12 do 16 zemalja je zaustavilo pad u proračunu i e, da će sad najvjerojatnije doći ponovno do porasta u godinu ili dvije. Dakle, ovaj trend se trenutno poboljšava i to je dobro. A to je dobro isto i zbog onoga što neko malo prije spomenuo, da, se tu dakle radi o podjeli tereta. Neki u Americi, ne samo gospodin Trump, smatraju da bi trebali svi sudjelovati u tome. Neki su govorili o takozvanim slobodnim, eh, mama ne recimo govorio o takozvanim slobodnim jahačima, dakle ne govori to samo neki. Mi ćemo morati eh, ohrabriti drži da idu i dalje u tom smjeru. Mislim da sam s ovim iscrpio svoje vrijeme za govor i mogu predati eh, riječ dalje drugim panelistima. Da, hvala vam. Gospodine, sada će Timov Koster preuzeti riječ. Thank you very much uh, Hvala. Hvala vam što ste me pozvali na sastanak vašeg odbora i to još e, i ovog puta. Bio sam ovdje već tri ili četiri puta i uvijek mi je to bilo jako drago. E, James mi je uvelike olakšao posao jer vam je on dao širu sliku situacije i objasnio e, je koja su dva glavna e, stupa koja su bila e, podrška sastanku na vrhu u Varšavi. Jedno govori o projeciranju stabilnosti prema jugu, a druge i stup o kojem ću ja više govoriti su odračanje i obrana. Jasno je da se sigurnosno ogrušenje okruženje uvelike promijenilo u protekle dvije godine. Na sastanku na vrhu koji se održao gotovo prije dvije godine, to smo zapravo već najavili i tada je organiziran plan za e, spremnu akciju gdje smo htjeli uvjeriti e, sve naše saveznike, naročito one na istoku, da će e, da je NATO spreman braniti ih, bude li to potrebno i da imamo odgovarajuće kapacitete na raspolaganju. A nakon toga radilo se o reformi snaga za reakciju NATO saveza i e, to tako da bi one mogli odmah trenutno reagirati u e, hitnim situacijama i to bilo gdje, ne samo u istočnoj Europi. Počeli smo isto tako e, s organiziranjem vježbi te patroliranjem zraka, naročito na istoku Europe, kako bismo e, tu dali potporu našim saveznicima. Nažalost, u međuvremenu sigurnosno okruženje se pogoršalo. Rusija je prekršila i granice i međunarodnu sigurnost i nije bila spremna odstupiti od toga. Sastanak na vrhu u Varšavi u velikoj mjeri je bio o tome da se način odvraćanja i obrane u NATO savezu prilagodi toj novoj situaciji. Osim novih mjera koje su donesene, također smo se pozabavili planiranjem unaprijed kako bismo ne samo mogli brzo reagirati tako što ćemo e, poslati snage na lice mjesta, već isto tako da e, možemo i odluke donositi brzo. Dakle, ne samo da vojnici mogu e, brzo djelovati, već da istovremeno odluke bude done, budu donesene odgovarajućom brzinom. Mjere o kojima se dogovorilo u Varšavi su e, defanzivne prirode u skladu su sa međunarodnim obvezama i sa europskom sigurnosnom arhitekturom. To je naime vrlo važno jer nas često optužuje da smo agresivni te da kršimo sporazume koje smo ranije bili potpisali. Uvjeravam vas da to nije tako. Dakle, mjere koje smo usvojili pokazuju da mi i dalje želimo dijalog s Rusijom i e, to je zapravo sve skupa dio defensivne strukture Saveza. Dakle, to sve ide zajedno. Što smo dogovorili na sastanku na vrhu u Varšavi? Ukratko, infrastruktura i snage, dakle oprema i naoružanje. E, drugo, čitav niz novih e, politika i e, treće e, institucionalni aspekti. Najprije nešto o snagama te obrani. Govorimo o naglašenom prisustvu u baltičkim zemljama i Poljskoj. I tu trebamo pokazati solidarnost i odlučnost ali isto tako trebamo izazvati pravi odgovor. Dakle, ne samo da deklarativno možemo djelovati, nego da u slučaju stvarne krize to možemo de facto i učiniti. Međunarodne borbene skupine su tu također prisutne, države članice ih šalju po načelu rotacije, a četiri države koje predvode u tim operacijama u Poljskoj i u Baltičkim zemljama, to su Njemačka, Ujedinjeno kraljevstvo e, i e, kao i Kanada koja se ovdje vratila u Europu gdje već neko vrijeme nije bila prisutna. A tu je i SAD te četiri države eh, imat će po jednu međunarodnu borbenu skupinu, to je prisustvo jedne bojne, eh, plus ono što mi zovemo o lakšivačima, dakle o potpornim eh, snagama i to je sve uspostavljeno nakon sastanka na vrhu Velsu. A to zapravo omogućuje robustno prisustvo, dakle ne samo da pokažemo da smo na licu mjesta, već u slučaju potrebe i e, mogućnost borbe. Na crnomorskom području, dakle u Rumunjskoj i Bugarskoj, odlučili smo se također za prisustvo na licu mjesta s tim i to po mjeri E, e, I e, tu zapravo nismo još definirali kako bi to trebalo izgledati. Mi sada sa Rumunjskom, Bugarskom i Turskom raspravljamo o tome kako bi to prisustvo trebalo izgledati pomorsko na Crnom moru, ali bismo trebali imati i stožer kopnenih snaga u Rumunjskoj, a eventualno nešto i za zračne snage. Što se pak tiče snaga kao i opreme i naoružanja, NATO savez ima e, pun dijapazon e, opreme i naoružanja koji e, može intervenirati kada je to potrebno. Obvezati se na takvo što je nešto što je zaista važno i što je puno više od snaga koje su sada na terenu. Mi smo uočili što treba i e, čelnici su potvrdili da će e, se toga pridržavati. E, U sve to idu različiti ta potpora iz različitih zemalja saveznika. Kolega je malo prije govorio o tome, postoje sve više opasnosti koje dolaze s juga i dakle treba prirediti odgovor na sve te probleme koji postoje na jugu. Potrebna je strategija za borbu protiv hibridnog ratovanja. Kao što je James malo prije rekao, važno je da NATO savez i Europska unija tu rade zajedno. Dogovorili su se oko borbe protiv internetskih problema, dakle kibernetičke borbe, a isto tako otpornost protiv raznorodnih vrsta opasnosti, uključujući one koji idu od interneta do hibridnog ratovanja. Također govori se o tome da ćemo još jednom pogledati komandnu strukturu NATO saveza. NATO savez ima stalni stožer i zapovjedni stožer sa snagama diljem NATO saveza i snage se dakle mogu kretati iz jednog dijela u druge. Posljednja reforma tih snaga načinjena je 2010. godine. Tada je naime namjera bila da se smanje troškovi kao i veličina i oblik zapovjednih struktura. Sada smo pak na početku nove reforme, ali namjera je da se vrate određene snage, naoružanja i oprema u te strukture te da će se te strukture povećati kroz sljedećih nekoliko godina. I to kako bi mogli napraviti ono za što smo mislili da više nije potrebno, da se više neće dogoditi, a to je da bi oni bili u stanju sada voditi e, e, i reagirati u slučaju rata, u ratnih operacija u Europi. Nadalje, e, postoji također i obećanje za ulaganje za obranu svaka država članica izdvaja određen postotak bruto nacionalnog dohodka za obranu. O tome je dogovoreno u Velsu, a na sastanku u Varšavi to je potvrđeno. Međutim, Istovremeno e, je ustanovljeno s određenom dozom zadovoljstva da je u 1628 od država članica došlo do povećanog izdvajanja za obranu. Šest država izdvaja na razini od 2% ali što je još važnije i produktivnost je povećana. Naime, nije tu samo bitno koliko se novca troši, već i na što se taj novac troši. Troši li se on na naoružanje i obranu koje je Savezu potrebno. Ali ne samo to, e, čini li se to kada je to zaista potrebno, kada se organiziraju operacije, Dakle, treba do, e, pridonositi operacijama i misijama NATO saveza. To je dakle skroman uspjeh, a treba je još mnogo toga učiniti na tom planu. To treba učiniti ne samo NATO savez sa svoje strane, već i Europska unija, jer u 80% slučajeva radi se o istim državnim proračunima i o istim dakle biračima koji stoje iza političkih odluka. Završit ću ovdje hvala, a vi ste gospodin e, Gabor, oproste, ja sam vas ranije sasvim krivo najavila, vrlo vjerojatno zato što sam jutros vrlo rano krenula na put. A sada dajem riječ preostalom govorniku. Hvala lijepa i zaista mi je drago da sam ovdje s vama. Vrlo mi je drago da mogu sudjelovati u ovoj raspravi. Kolege su već rekle mnogo toga, meni je preostalo malo toga da vam kažem što ne bi ponovilo ono što su oni rekli ranije. Ja ću se toga usmjeriti na dvije stvari, ali Počet ću od onoga što je uobičajeno kada god NATO savez organizira sastanak na visokoj razini. Europska unija je tu uvijek pozvana. Visoka predstavnica Federica Mogherini uvijek na te sastanke dolazi i mislim da je vrlo važno da se ta dobra tradicija nastavi na sastancima Europske unije i NATO saveza. Vrlo je važno da se šašteju čelnici dviju organizacija i međusobno stalno komuniciramo, ali potrebno je također to uvijek i objelodanjivati. Govorili ste o izdvajanjima za obranu, o naoružanju, opremi i snagama. Neki od vas su preko vikenda bili na sastanku u Bratislavi, to je bio međuparlamentarni sastanak, gdje je Federica Mogherini govorila o pitanjima koje e, spominju dakle provedbu onoga e, što se događa na planu obrane. Što je tu bitno? Zajednička deklaracija. Ono što je e, važno jest da te dvije e, organizacije politički kažu da se zajedno rješavaju određeni problemi ali vrlo je važno da nije samo deklaracija ta koju su sročili i poduprli lideri dvaju organizacija, s jedne strane Tuski i Juncker sa strane Europske unije, s druge strane Stoltenberg u ime NATO saveza. Već tu se uvodi i jedan novi aspekt, naime stavlja se pritisak na sve nas da se već u prosincu predstavi izvješće o napretku u sedam različitih područja. Morat ćemo dakle reći što ćemo napraviti, tako se traži i vrši politički pritisak na dvije organizacije da redovno izvještava o političkom napretku. Da, I to na dakle, sedam područja koje su izdvojena. Kolega James je već e, njih spomenuo. Dakle, prvo se radi o hibridnim aspektima. Već smo imali prilike o tome i ranije zajednički razgovarati. Vrlo vjerojatno na čitavom nizu područja moćemo predstaviti konkretne i opipljive rezultate do prosinca. Na to e, zove playbooks ono što Europska unija zove operativnim protokolom. E, cilj je da se organiziraju kontraktne točke i osmisli se na koji način će Europska unija i NATO međusobno komunicirati e, prije svega o tome da e, budu upoznati sa situacijom. Formalno je pokrenuta čelija za hibridne prijetnje i ona dakle postoji i do danas je ta čelija objavila 24 dokumenta, što znači da um, puno radi. Sljedeće područje je reakcija na um, krize. Što znači da mi ne samo ustanovimo kakva je kriza, već da uskladimo na nju odgovor. To je najbolje usluge koje možemo pružiti državama članicama, da imamo zajedničke instrumente kojima radimo. Kibernetska obrana je vrlo važna, kao i strateška komunikacija. Nije uopće potrebno naglašavati zašto je tome tako vrlo je važno da o tome također obavještavamo, naročito o situaciji na jugoistoku. E, zatim, usklađeni pomorski aspekti, to je nešto što je također vrlo važno. U posljednjih nekoliko mjeseci na Egejskom moru razvijena je vrlo intenzivna suradnja. S jedne strane NATO savez i njegove aktivnosti, s druge strane operacije Frontexa. Ono što je tu vrlo važno je da smo uspjeli prebroditi, premostiti neke prepreke razmjene informacija. E, možda se sjećate kako su postojali podaci prilikom razmjenjivanja informacija, naročito ako se radilo povjerljivim informacijama. Aktivnost na Egejskom moru pokazuje da se ono što se želi ostvariti, to zaista i može. To je važno baš kao i aktivnost na sredozemlju operacije Sofija Europske unije kao i mandat koji je proširen na embargo na naoružanje i obuku obalne straže kao i NATO operacija e, Sea Guardian. To je dakle, odnosno čuvari mora, dakle to je vrlo važno, razmjena informacija, izviđanje i tako dalje. I e, ovo što sam sada nabrojio je zapravo ono što će oblikovati način rada u budućnosti. Vrlo je važno zapitati se kako možemo osmisliti jedan režim koji će biti prikladan, a da istovremeno nemamo neka preklapanja za koje će nam u budućnosti biti žao da ih imamo. Na kraju sve što je vezano za kibernetiku, odnosno internetske probleme. Europska unija tu ima veliku prednost. Iako je važno da radimo zajedno, već je usvojila direktivu u tom smislu. A sada, dakle, trebamo imati taj ključni e, instrument kojim e, će se tom rukovoditi e, članice Europske unije. A tu i NATO može pridonijeti, može pridonijeti i više zajedničkim obukama i isto tako kada se radi o razmještanju snaga bilo civilnih ili vojnih. E, kapaciteti, su, obrameni kapaciteti su jako važni. E, to će biti e, jako važno u budućnosti da se Evropska unija uskladi sa ovim problemima. Govorimo dakle o europskim kapacitetima i to je nešto što je puno šire od onoga što je uniji potrebno za vlastite operacije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Spomenuli smo sada jedno konkretno e, područje zajedničkog grada po pitanju, to je obalna straža. Naime, bit će to vezano za migracijsku krizu, za zaštitu granica i e, kapacitete koje ima obalna straža. E, oprema i naoružanje su jako važni e, također, a europski obrambeni akcijski plan će biti bitan kada on bude postao, bit će vezan za NATO. I vježbe su bitne. Mi pokušavamo uskladiti puno više vojne vježbe sada nego što smo radili ranije. Mi imamo različite vrste vježbe, također i vježbe u domenu problematike vezano za internet i e, dakle bitno je da radimo zajedno i da vježbamo zajedno jer moramo u cijelom lancu od pojave problema do reakcije djelovati zajedno. Ono što je također važno je način na koji možemo pomagati partnerima. Na mnogo mjesta, na, mjesta na, u mnogim operacijama djelujemo zajedno od Jordana do Moldavije i Gruzije i važno je da uskladimo napore koje ulažemo. Također treba spomenuti reviziju europske politike susjedstva. Jako je bitno da je u europsku politiku susjedstva sada uključen e, i jedan novi, e, novi aspekt e, sigurnosti. To je također važno za budućnost te politike. Prema tome, postoji čitav niz područja gdje e, dvije organizacije mogu raditi zajedno. Moramo učiniti sve kako bismo polučili rezultate u zadanim rokovima. Politički nadzor naravno e, bit će tu vrlo bitan. Neću sada više ništa reći jer ću protivno govoriti previše dugo. Hvala lijepa, direktore. A sada najprije je riječ gospodinu Mihajlu Galeru za prvo pitanje i odgovore. Hvala. Želim zahvaliti panelistima u ime kluba Pučana. Općenito govoreći, zadovoljni smo ishodom sastanka na vrhu NATO Saveza. Odasane su neke poruke i čini se da postoji politička volja kako bi se učinilo ono što je potrebno. Ako se ogledamo po Europi i razmotrimo u posljednje stoljeće, iskustvo pokazuje da stabilne demokracije ne napadaju niti vrijeđaju susjede. To ne čine niti individualno, niti kolektivno. Rusija u prošlosti i Sovjetski savez, uvijek je mogla pretpostaviti da je mi nećemo vojno napasti. jedina prijetnja predstavljamo političkom ustroju ili diktaturi je zapravo privlačnost našeg političkog modela, odnosno demokracije. Izazov naprednih demokracija je sada očuvati političku volju kako bi se obranilo ne samo naše ideale, nego i naše teritorije. I u posljednja dva i pol desetljeća uživali smo mir i sva ta spremnost suočavanja sa stvarnošću je nešto što je teško ostvariti u našem društvu, tako da zapravo zanemarujemo prijetnje stabilnosti, no sastanak na vrhu NATO-a je dao prave odgovore na to. Spomenut je pojam dopunskih komplementarnih aktivnosti i to nalazimo i u zajedničkoj izjavi. Moje se pitanje je sljedeće, to nisam čuo u izlaganjima, je kakve se konkretne rasprave odvijaju o mogućnosti izdvajanja sredstava iz europskog proračuna za neke od tih aktivnosti. Jednom sam rekao da ako u NATO-u e, želimo rasporediti više vojnika, recimo u Latviju, e, Litvu i Poljsku, e, trebamo onda vidjeti kako to organizirati i zašto to prepustiti samo tim četirima zemljama. Dakle, zašto ne bismo mi uz pomoć europskih sredstava ili podoprli izgradnju stanova ili možda ironično govoreći, obnovili neke stare vojne barake za naše svrhe ili ako je riječ o infrastrukturi koja nije dvostruke namjene, nego koja se klapa recimo u naše transportne koridore. Evo primjerice želimo imati europske kolosijeke od e, Poljske Dakle, to je dio našeg planiranja transportnih koridora, no ne bi li se to moglo ubrzati i učiniti učinkovitijem e, uz pomoć sredstava iz proračuna. I naravno, to bi bila još jedna mogućnost e, prijevoza vojske, dakle to bi bio jedan popratan učinak. Dakle, razmišljali se kreativno o tome kako e, se uskladiti i o eventualnosti takvih dopunskih aktivnosti. Hvala, gospodin Kan. Hvala, ja želim zahvaliti panelistima i pozdravljam užu suradnju između Europske unije i NATO-a. Također mi je drago što je Crna Gora poznana da postane 29. članicom NATO-a. Ja pričamo sada na južno susjedstvo. Govorilo se o određenim koracima koji su poduzeti i to pozdravljam. I moje pitanje je sljedeće. Kako smatrate da su sposobnosti daješa, odnosno isis Vidjeli smo da, da su uzmakli sa granica Sirije i Iraka i e, zapravo kakve su to implikacije takvih povlačenja po nas. I također, um, htio bih od vas čuti vaše viđenje situacije u Afganistanu. Došlo je do pogoršanja tamošnjeg stanja što bismo mogli novoga učiniti, jer tamo smo prisutni jako dugo, no čini se da nismo ostvarili željeni napredak. I možemo izvući pouke i primijeniti ih na Irak, naročito kada je riječ o obučavanju vojnika i vidjeli smo što se događalo u prošlosti u tom smislu kada je izvršio pritisak. Hvala, gospodin Van Orden. Hvala, gospođo predsjedavajuća, i uvijek mi je drago ovdje vidjeti predstavnike NATO saveza. Ja sam uvijek e, izražava žaljenje zašto NATO mora igrati europsku igru. Ja to razumijem jer tu imate predstavnike Europske unije koji su E, predstavljeni i u vijeću NATO saveza i svi znamo kako se pišu priječenja prije sastanaka na vrhu. Tu imamo u igri tri države koje neću spomenuti, koje e, žele pojašati europsku ulogu i tako dalje, ali to je velika šteta zato jer e, što se više potiču te europske igrice, tim se više rasipaju intelektualne energije i gubi se na usklađivanju, sinkronizaciji i svemu tome. Dakle, to je potpuno rasipanje energije. Činjenica je da Europska unija nema neku nužnu ulogu kada je riječ o obrani. Možda bi Europska unija mogla učiniti nešto korisno na civilnom planu. I ja bih to uvažio, no to nije igra koju igra Europska unija, ona ima također svoje ambicije na planu obrane. I ono što je učinjeno zapravo ide na štetu Saveza. Mi zapravo govorimo uglavnom o istim zemljama, a smiješno je da trebamo usklađivati napore svih tih istih zemalja na kraju krajeva. Evo, osvrnuo bih se na neka konkretnija pitanja. aktivnosti u uzbrinjavanju imigranata na Egejskom i Mediteranskom moru. Cinici bi možda rekli zašto jednostavno ne bismo mi prevozili imigrante iz Sjeverne Afrike i da ih ovamo, zašto zapravo igramo tu smiješnu šaradu gdje ih dočekujemo na sredozemlju i onda ih e, spašavamo iz mora. Moje pitanje kako bismo mogli iskoristiti sve naše vojne i pomorske kapacitete u okviru NATO-a u takvim operacijama. I jesmo li uopće stigli do te točke? I drugo, na što se tek usput osvrnuo Timo, je pitanje Turske. Znam koliko je to osjetljivo pitanje, no htio bih da kažete nešto malo više o tome, zato jer mnogi od nas smatraju da je Turska i tradicionalan član NATO-a i također je bitno ono što Turska čini sa strateškog stajališta. Tako da bih htio naglasiti da tu postoje poteškoće, imamo odnose sa Putinom, sa Rusijom, zatim je tu pitanje kohezije dosljednosti koalicije i operacija NATO-a u Siriji recimo i u vezi sa Sirijom i mjere do koje se to usklađuje. Dakle, htio bih eh, da nešto više kažete o Turskoj kao članici NATO saveza. Hvala, gospođa Luizing. Ja, vielen Dank. Ich, uh... Hvala lijepa. Pričekat ću trenutak da možete staviti slušalice. Ja imam tri pitanja. Kao prvo, hvala vam lijepa na izlaganjima. Na sastanku na vrhu NATO saveza o kojem govorimo, e, govorilo se o upotrebi eveksa u borbi protiv e, ISIS-a, ali od tog trenutka se više ništa nije moglo čuti o tome, ili skoro pa ništa me ne zanima, u kojoj mjeri su napredovali ti planovi i hoće li svi saveznici dobiti e, informaciju o tome kako možemo izbjeći da Turska ne koristi to oružje u svrhu borbe protiv vlastitih Kurda. Što se tiče Afganistana, do sada smo uvijek imali datum, konkretan datum za prestanak e, one misije o e, odlučnoj podršci za Afganistan. To se sada doduše stalno odgađa i ako sam dobro informirana na sastanku na vrhu u Varšavi, sad više uopće nema, uklonjen je taj konačni datum za povlačenje. Mene zanima kakva je tu situacija koji su tu planovi. Zatim, nekoliko govornika, što se tiče Istočne Europe, je govorilo o tome da se ponovno treba pokrenuti dijalog s Rusijom i da se trebaju poduzeti mjere za izradu povjerenja to je isto tako donesno kao odluka na sastanku na vrhu, ali ja ništa ne mogu naći o tome kako će sad točno izgledati te mjere za izgradnju povjerenja. Što se možda već napravilo i što se sad konkretno predviđa. Možete li me informirati o tome? Hvala. Thank you. Uh... Hvala. Hvala. Ako smijem, htio bih e, svima mnogo zahvaliti. I drago mi je da se ovdje razgovara o sastanku na vrhu NATO-a u Varšavi. To je bio doista značajan sastanak na vrhu. U smislu da se ti sastanci na vrhu održavaju svake dvije godine. I oni su različiti po svojoj prirodi. Ovaj je bio doista značajan sastanak zato jer je dao političke odgovore na novu nastalu situaciju, naročito na istočnoj bojišnici. I drago mi je što mogu da iako postoje razlike u mišljenjima između članica, da smo konačno usvojili jedinstveni pristup i jedinstvenu deklaraciju. To se nije dalo zaključiti na samom početku, tako da je to bio politički uspjeh i da je sastanak na vrhu izvrsno pripremljen. Poljska kao zemlja domaćin si je također osvjetala obraz. No, sada neke nedoumice. Nisam baš sasvim siguran da je vojni odgovor onaj pravi. Čuli smo da postoje proporcionalni i prikladni odgovor na izazove i rizike. To će pokazati vrijeme. Je li ovaj odgovor doista prikladan ili ne, no postoje neki problemi koji se već daju prepoznati. Imamo te vojne skupine, mislim da su one veće od bataljona, ali mislim da se samo jedna od tih skupina sastoji od američkih vojnika i jedina je operativna, a ostale tri su sačinjene od vojnika drugih zemalja. No ako to pozorno razmotrimo, one zapravo ispunjavaju samo 40 do 50% svojeg potencijala. Tako da je pitanje zapravo što će te borbene skupine učiniti i kako će biti. Budimo iskreni. Hoće li one postati operativne ili će nam trebati više prevoditelja zato jer će u to biti uključeni pripadnici vojnih snaga niza zemalja. Dakle, to je pitanje vojnog potencijala tih borbenih skupina. Evo, to je prvi problem i sada prelazim na drugi i nešto što me osobno brine. Ako pozorno razmotrimo ono što se događa u NATO i ono što čini Rusija, glavna razlika je u sljedećem. NATO organizira više vježbi, i one su daleko sežnije i imamo jednu vježbu u Poljskoj sa 30.000 pripadnika vojnih snaga, ali to je sve najavljeno i dobro pripremljeno. Što Rusija čini? Ona ima dvojaki pristup, dakle i oni imaju planirane vježbe, ali također imaju i sposobnost trenutačne reakcije bez najave i mogu odmah rasporediti stotinu tisuća vojnika, praktički preko noći. Dakle, i mi u NATO-u bismo trebali razmotriti tu mogućnost, odnosno kakav adut imamo u rukavu i što možemo učiniti kada dođe do krize. I treći problem, nešto što mi je dalo razloga za zabrinutost kada sam pročitao dokumente iz Varšave. Naime, pitanje infrastrukture, to me brine. Ako smo spremni odmah rasporediti 40.000 tisuća vojnika, naravno uz to ide oprema na oružanje i tako dalje, i moramo razmisliti onda i o ulaganju na istočnoj strani, jer ne govorimo samo o zračnim lukama, nego i o drugim vrstama infrastrukture. A to do sada nije financirano na odgovarajući način. Dakle, politički ovo je bio uspjeh, ali e, sa onog stajališta vrijeme će pokazati koliko je to istinito. Hvala. Gospodin Ponin, hvala. Želim zahvaliti panelistima na njihovim izlaganjima i ispričavam se zbog kašnjenja. Jer sam imao glasovanje koje nisam mogao odgoditi. Imam vrlo kratko i jednostavno pitanje. Pitanje se odnosi na ono što je rekao gospodin Kosta već pri kraju svojeg izlaganja, iako ga ispravno citiram iz svojih bilješki. On je spomenuo da je NATO u određenoj mjeri smanjio svoju prisutnost u Europi, svoje brojke, da je primio manje novca nego što se inače stavlja na raspolaganje. I onda ste rekli sljedeće. Morali smo učiniti nešto za što smo mislili da više nećemo morati raditi, odnosno voditi rat u Europi. Ja sam bio zapanjen tom rečenicom voditi rat u Europi. Ne igra li to na ruku onima koji su na drugoj strani i koji tvrde da je vaša misija od uvijek bila to ili će biti to. Dakle, da je vaša misija voditi rat u Europi. Evo, i htio bih čuti pojašnjenje onoga što ste htjeli reći tom rečenicom. Hvala. Nema drugih pitanja od kolega, tako da ću ja prijeći na svoja pitanja, ako mi dopuštate. Ja sam također obična zastupnica. Moje pitanje je već postavio gospodin Van Orden i ja ću ga također vrlo oprezno formulirati. Naime, riječ je o situaciji u Turskoj. I drugo, Čuli smo i važna priopćenja sa bilateralnih sastanaka sa Gruzijom i Ukrajinom. I ti su se sastanci održali na marginama sastanka na vrhu. Ona su malo drugačije formulirana i to sam primijetila. Tako da bih htjela čuti vaše mišljenje o nastavnim aktivnostima. Jer mi sada usredotočujemo napore na čitav niz područja i bez obzira na naše napore situacija u Ukrajini je daleko od stabilizacije. Počinjene su strahote. Imali smo veliki broj žrtava od bombardiranja takozvanih separatista sa okupiranih područja. Dakle, riječ je o vrlo upitnoj situaciji koja je sve teža, naročito po pitanju ljudskih prava na Krimu. Dakle, što možemo učiniti, kako bismo mogli reagirati na ta priopćenja? Evo, gospodine Apatu, možete vi preuzeti riječ. Hvala vam i hvala na svim pitanjima koji su bili vrlo zanimljivi. Drago mi je što vam prilike odgovoriti na neke od njih, a naravno moj kolega će isto tako odgovorite na mnogo od njih još i detaljnije. Dobro, neću se osvrnuti na pitanje vezano za europski proračun. Govorit ću vrlo kratko o Balkanu. Postoje još dvije države na Balkanu koje imaju aspiracije postati članicama NATO saveza. I da budem otvoren. E, u obje države postoje politički izazovi vezano uz njihovu političku scenu. NATO savez ima jasne, jasna mjerila prema kojima mjeri napredak ka e, članstvu u NATO savezu i zapravo ne možemo mnogo toga učiniti kako bismo utjecali na te izazove, ali pomažemo im. Što se tiče Daješa, postavili ste vrlo komplicirano pitanje vezano uz e, kapacitete Daješa, što će se sada dogoditi kao sljedeće. I vjerojatno se nećete začuditi što će ovo biti vrlo dugačak odgovor. Mnogi ljudi imaju različite odgovore i velika skupina ljudi to cijelo vrijeme istražuje. Ali ja bih rekao sljedeće. Kao prvo da imate pravo, došlo je do napretka u Iraku i u Libiji i to ne nužno s naše strane. tu se radi o obračunu s Daeshom kao tradicionalnom naoružanom skupinom koja okupira određen teritorij. Isto tako je došlo do napretka u rezanju njihovih financija. Isto tako vrlo zanimljivi napreci koje bi mogli još, više istražiti vezano uz to kako šire i regrutiraju nove članove putem interneta. I dakle, postoje mnogo polja gdje imamo velik napredak, ali s druge strane isto tako je točno da se Daesh spojio sa drugim terorističkim organizacijama, uključujući e, Al-Shabaab i Boko Haram. Vidio sam neke brojke, dakle između 7 i 12 još nekih drugih terorističkih organizacija su tu u igri i dakle čak i ako ih vojno pobjedimo u onom tradicionalnom smislu, ovo će dugoročno biti problem. A to je nešto što usput e, seže sve do Azije, i do Afganistana, ne samo, nego i do Južne Azije, do Filipina. I to su problemi koji su izravno povezani s i to se neće moći vrlo brzo riješiti. Što se tiče Afganistana, imate pravo. Međunarodna zajednica je jako zabrinuta zbog tamošnje sigurnosne situacije, ali isto tako i zbog političke situacije, a te dvije situacije su naravno međusobno povezane, kao što znate. Uspjeh u Afganistanu između ostalog ovisi o tome da postoji politički sustav koji će dobro funkcionirati. A to nije jednostavno za sve one koji znaju nešto o Afganistanu, vrlo je teško to napraviti. Postoje trenutno i neke napetosti, postoje vojno i neki napreci, ali postoji i napreci od strane Talibana, što onda poništava naše napore, Zabrinuti smo zbog Daješa, zbog njihovog prisustva tamo i tu zapravo ne znam odgovor na to, čujem različita mišljenja. Mislim da ćemo morati pažljivo pogledati i što se događa u Uzbekistanu. Tu imamo i strane borce koji dolaze iz Uzbekistana, ima ih negdje 500 e, Jedan od njih je u napadima u Parizu. Dakle, situacija ne postoje nužno stabilnija na tom području. Ali da se osvrnem i na E, neće e, drugo pitanje. Imate pravo, nismo nikad stavili konkretan datum e, za povlačenje, zato što smo rekli da je to vezano uz posljednje rezultata, ne zbog ne vezano uz poticanje određenog vremena. Isto tako što se tiče brojki u jedinicama, mi smo tu u bili u padu, zatim je prvo predsjednik Obama promijenio taj trend, jer se promijenila situacija i smatrali smo da funkcije sigurnosne snage ne mogu se dobro samo samostalno brinuti za sigurnost u toj zemlji. Mi to trenutno procjenjujemo, uskoro ćemo imati novog američkog predsjednika i nije nekakva tajna da će e, novi američki predsjednik ugodan bio da će morati pogledati e, što se tiče naših obveza u Afganistanu. Mi smo tu oni koji, e, na su oni koji najveće doprinose tome. Moje osobno mišljenje je da će doći do revizije u novom predsjedništvu e, i to je vezano sve naše vojne operacije, pa isto tako i vezano za Afganistan i to će NATO savez vrlo izbrzo pratiti. U Varšavi smo, što se Afganistana, rekli da ćemo nastaviti i to u iznosu od nekoliko milijardi eura, e, to je dolara, podršku, finansku podršku afganskim e, snagama. Dakle, tu se radi o važnoj podršci. Što se tiče Iraka, Jako me zanima to pitanje, jako me zanima pitanje vojne obuke, jer upravo sada pokušamo još i pojačati našu vojnu obuku. Bio sam već nekoliko puta tamo, da to istražim. Ja sam e, već postavio to pitanje iračkim e, snagama, ali isto tako i predstavnicima NATO saveza, što je bilo krivo, što treba promijeniti. A jedan dio tog odgovora je institucionalna reforma. Dakle, ne samo da se obučavaju vojnici, već da oni sami se mogu obučavati među sobom i da imaju dobre funkcionirajuće institucije kako bi mogli to preuzeti na sebe. Sada se mnogo više zatočimo na to da e, povežemo institucionalnu reformu u ministrima zajedno sa ovom provođenjem e, vojne obuke kako bi to išlo ruku pod ruku. Postoji još i drugih odgovora na to, postoje politička pitanja, znate to sa gospodinom Malikim i tako dalje. Ali to je nešto što ne možemo na što ne možemo utjecati, ali možemo utjecati na to kako pružamo našu vojnu obuku. Što se tiče Europske unije i obrane, tu bih htio reći tri stvari. Upravo su to razlozi zbog kojih su saveznici donijeli te odluke o koordinaciji sa Europskom unijom. Dakle, kao prvo ono što je koha, e, Gabor vezano s hibridno ratovanje. Za obranu naših država članica NATO savez je jako jak na nekim područjima, jako slab na drugim područjima. Europska unija je pak snažnija na drugim područjima, a slabija na onima. I to je zapravo komplementarno. I ako pogledate jednu hibridnu prijetnju e, državama članica Europske unije i državama NATO saveza, to tu se može raditi o gospodarskom pritisku, o strateškom uništivanju o kibernetičkim napadima, dakle u kombinaciji svih tih čimbenika o ilegalnom, ilegalnim sigurnosnim operacijama ili zatim isto tako o vojnim prijetnjama punog opsega. I Europska unija ne može sama pružiti zaštitu jednoj od svojih država članica i NATO savez ne može samo učiniti, ali zajedno možemo. I dakle što se tiče hibridnog ratovanja ima potpuno smislu da surađujemo. Imamo i na terenu određene operacije i tu uvijek moramo paziti da to bude komplementarno. Kada pogledam koliko e, NATO savez ima osoblja Ukrajine, koliko ih ima Europska unija i koliko novca troši, primjerice za tu državu, onda je logično da ne bismo trebali svaki doći u oko 10 minuta u posjet e, ministarstvu i davati im drugačije savjete. Kao što znate, jedan od najvećih problema za primatelje naše podrške pomoći je upravo to kako da mm, na neki način usklade mišljenja svih tih naših ljudi koji im dolaze u posjet i stoga mislim da možemo tu u budućnosti raditi bolje. Što se tiče Turske, to je svakog osjetljivo pitanje, kao što sam spomenula, ali mogu reći nekoliko stvari. Kao prvo, svi saveznici priznaju pod kojim velikim pritiskom je trenutno Turska. Susjedstvo je izuzetno teško tamo, ugošuje 3 milijuna izbjeglica, dakle 3 milijuna izbjeglica u jednoj zemlji, a to su izbjeglice koji bježe od rata, koji je odmah izvan Turske, to nisu izbjeglice koje dolaze iz dalekih udaljenosti. Postoji pitanje terorizma, a i složena unutarnja situacija gdje bio i pokušaj e, puča, uz određen broj isto tako i civila koji su sadali i tako dalje i tako dalje. I stoga mislim da trebamo priznati koliko je ta situacija teška i to saveznici čine. Ali, nadamno, svi ste čuli kako bi Turska se trebala prižavati vlastitih pravila i načela kada se radi o reakciji na taj vojni udar. Ono što smo čuli od turskih političara, a e, i napisno su dobili određene jamstva da će se oni podržavati tih pravila i vrijednosti, da će se držati svojih načela. I glavni tajnik je eh, održao govor eh, na dan vojnog udara i sastao se sa čelnicima iz Turske. On jako podržava demokratske institucije Turske. Vrlo mu je bilo drago što eh, te institucije nisu slušene i što su se ti čelnici njemu, ali javno obvezali da će se pridržavati tih načela i to je naravno ono što mi očekujemo od e, jednog saveznika iz NATO saveza. I sad bi trebalo ispuniti te obveze. Ispričavam se, evo još samo nekoliko minuta govoriti, ali mislim da ću ti s time olakšati posao kasnije. Što se tiče Eveksu, e, iskreno ne znam odgovor, ne znam u kojoj će se mjeri ili kada će se uspostaviti EVEX. Što se tiče Rusije i stvaranje mm, ozračja povjerenja sa, Rusijom, pa mislim da je za saveznike ishodište to da s jedne strane mi nismo stvorili uvjete koji su podarivali povjerenje i stoga mislim da bi bilo pogrešno kada bi sada rekli da je to prije svega naša odgovornost da se povrati povjerenje i stabilnost u Europu i ako se to ne dogodi, da je to onda zbog toga što mi smo bili dovoljno kreativni ili dovoljno otvoreni. Jednostavno je činjenica da je Rusija pripojela e, dio teritorija svog susjeda i sve one stvari koje sam naveo. Ali, unatoč tome, mi želimo učiniti sve napore koje možemo. Za početak bi htjeli imati dijalog i ako taj dijalog pokaže rezultata, onda bismo napravili i neke dalje korake kako bismo povećali transparentnost i predvidljivost u Europi. I upravo je to ono što nam treba za početak. Predvidljivost i transparentnost, barem nam to treba. No, to je vrlo komplicirano i bit ću iskren prema vama. Kao što je neko spomenuo, imamo takozvane SNEP vježbe. Te vježbe koje Rusija provodi kao vježbe obuke iznimno e, su destabilizirajuće. Tu se radi o mobiliziranju desetaka tisuća vojnika, uključujući i na, graničnom području e, prema saveznicima i partnerima, bez ikakvog upozorenja. I skoro bez iznimke se radi o tome da E, smanjuju brojke vojnika u službenim dokumentacijama vezano uz to koliko vojnika sudjeluju u tim vježbama i stoga onda izbjegavaju obvezu e, inspekcije koje im nalažu dokumenti iz Beča. To zatim prouzrokuje velik osjećaj sigurnosti u tim državama koji su odmah do Rusije. Postoji dakle niz načina koje bi Rusija mogla ostvariti više predvidljivosti i transparentnosti prema Europi. E, jedan od tih je da ispuni one obveze koje je sama potpisala pod e, dokumentima iz Beča. A Rusija je javno iznijela nekoliko prijedloga za razgovore među nama vezano uz e, zračnu sigurnost, prije svega na području Baltičkog mora, da se razgovara e, na razini e, vojnih snaga određenim temama. Mi to sad razmatramo i vratit ćemo se s vlastitim odgovorom prema Rusiji. Kada kažem vlastit odgovor, onda se tu radi o odgovoru vezano s to što mi kao saveznici želimo vidjeti, a što bi smanjilo nestabilnost i nesigurnost u Europi i što bi pak povećalo transparentnost i predvidljivost. To bi moglo trajati neko vrijeme. Dakle, taj dijalog s Rusijom se trenutno, je trenutno u tijeku, a isto tako je to vezano i u Švedsku i Finsku, jer su i te dvije države u to opletene, bez obzira na to željele one to ili ne, zbog te sveukupne napetosti one moraju biti sasvim dio rješenja i oni su one su važne države za NATO savez. Završne riječi vezano uz Gruziju i Ukrajinu, vezano uz e, nastavak praćenja te situacije. za dva dana ćemo ići u posjet u okviru vijeća u Gruziji. To je naš četvrti posjet. E, i ići ćemo pogledati kako se provodi sveobuhvatni paket i sveobuhvatne mjere kako bi imali više prisutnosti NATO savezu, u Gruziju i više prisutnosti Gruzije u NATO savezu. Imat ćemo e, institut za obuku, e, školu za vježbe. A moramo reći da Gruzija isto tako doprinosi značajno našim operacijama u Afganistanu. sasvim je dio e, NATO-vih snaga za odgovor vrlo je interoperabilna država sa NATO savezom i stoga naravno mi pokušavamo to i dalje razgraditi. Ukrajina je vrlo složeno pitanje, mi se slažemo s tom procjenom jer 80% e, nasilja nakon prekida strane dolazi od strane separatista ili militanata ili kako god ih hoćete nazvati prema jednoj procjeni OSSS-a i tamošnje misije za promatranje situacije. Dakle, postoji to ozračje naselja. NATO-ve misije imaju cilj podržati Ukrajinu pri izgradnji institucija i to dugoročno, ali isto tako imamo i nekih mjera za to da se obračunamo sa nekim trenutnim događanjima. Primjerice imamo pomoć za strateško komuniciranje kako bi se oduprijeli hibridnim prijetnjama a isto tako imamo jedan program za e, razminiravanje, ali naravno pokušavamo dugoročno da imaju trajne, dobro funkcionirajuće institucije zajedno u suradnji sa Europskom komisijom. Evo sada sam malo prekoračio svoje vrijeme za govor. Direktore Kostel, izvolite. Dobro, onda ja imam samo nekoliko točaka za reći, ali ovo će mi biti drago vam to izniti. Kao prvo, gospodine Galeru, prijedlog da se europska sredstva koriste za eh, obnovu infrastrukture u Istočnoj Europi. Ostavit ću Gaboru eh, to da to prokomentira ili to u sklopu, u sklopu europskih programa ili ne, ali ja mislim da je to izvrsna ideja. Kao prvo, Mnogo toga treba učiniti, a kao drugo, velika većina onoga što treba napraviti na području Istočne Europe ne tiče se vojne infrastrukture, nego civilne infrastrukture, kao što ste rekli, prometni koridori i tako dalje. Vrlo jednostavno. Ako želimo primjerice dovesti tamo e, NATO-ve snage za odgovor, onda moraju letiti u, sa C-17 avionima, a pitanje je jesu li piste za slijetanje na području Istočne Europe dovoljno e, široke, dovoljno snažne da prime avione C-17 koje primjerice na sebi imaju dva tenka. Dakle, postoji mnogo toga što se može učiniti kako, kada bi Europska unija to popratila. Mislim da je to izvjesna ideja. Mislim da bi to djelomično i odgovorilo na ono pitanje gospodina Van Ordena. Dakle, kada će biti e, prikladno za Europsku uniju da pomogne. To je evo jedan primjer. To možda nije tako jednostavno kako si to zamišljate, jer infrastruktura diljem Europe više nije u rukama države. Infrastruktura je u većini e, privatizirana u vlasništvu privatnih poduzeća a čak e, se tu radi često o tvrtkama koje nisu iste same države u kojoj se nalazi infrastruktura. Dakle, možda bi se tu moglo raditi o poduzećima iz Rusije, recimo. E, najveća luka e, na polju Sredozemnog mora, Pirej u Grčkoj, je u vlasništvu Kineza, primjerice i tako dalje. To je, dakle, vrlo složeno pitanje, ali ja podržavam samu ideju. To je vrlo skupo, a zbrinjavanje vojnika je zapravo najvjerojatnije i najmanja stavka u svim tim e, rashodima. E, James se već govorio o europskoj obrani. Sa stranice tradicionalne obrambene politike na kojoj se ja nalazim, mogu reći da primjećujem, kao što je James rekao, da EU ima različite alate koji su sastavni dio istih mjera, istog paketa alata i stoga je dobro što možemo te alate uskladiti jedni među drugima i koristiti ih na e, komplementaran način. Vidim isto tako i da Europska unija često ima drugačije prioritete od NATO saveza, to je vrlo dobro, Europska može se na to usredotočiti, napraviti to, oni su usredotočeni na drugačija područja u drugim dijelovima svijeta, to je također nešto što je dobro za komplementarnost i ako se ne varam, Europska unija ima trenutno u tijeku oko 70 misija i operacija i doista ne vidim nekakvo natjecanje na tim područjima o kojima govorimo. Sve to vrlo dobro funkcionira i sada kada e, se stvari zakompliciraju vidim da bi mogli podijeliti posao, da bi se jedan dio organizacije mogao um, opodijeliti za jedan problem, drugi za drugi. Mislim da to nije ništa što je bijelo ali da i bez ovakvih službenih recimo izjava će se to dogoditi, da se ide u tom smjeru. Jedna riječ o Turskoj, mislim da ne mogu ne bismo trebali misliti da je jug u potpunosti različit od sjeveroistoka i da svaki dio Europe ima svoj problem i da to nije međusobno povezano. Treba shvatiti da na tri mjesta je u Turskoj prisutna ruska vojska. na Gruziji, u Siriji i na Krimu je sada prisutna ruska vojska. A isto tako njihova važnost kao NATO savez vezana uz to što se događa na sjeveru istoku Europe. I zatim gospodin Ženke, ako dobro izgledam vaše ime, je postavio se tako nekoliko pitanja. Kao prvo, što se tiče Poljske, kao domaćina sastanka na vrhu, dopustim je da kažem, ja sam bio tamo, to je bio izvrstan sastanak na vrhu, što se tiče organizacije, što se tiče strateškog komuniciranja, što se tiče sigurnosnih mjera, to je vrlo dobro napravljeno, mogu vam uputiti velik kompliment i svi su e, pohvalili poljsku vladu na vrlo dobrom poslu. Je li vojni odgovor dovoljan? Ove borbene skupine koje ste spomenuli, da, oni su već od bojnih, to je točno, ali pojačana prisutnost pomoću tih borbenih skupina je samo jedan dio naših vojnih eh, mjera. Mi, mi u tri ešalona gledamo na naš eh, vojni položaj. Prvi ešalon su eh, domaće omremene snage. U slučaju Poljske tu se ne radi o malim iznosima. europske poljske poljske obremene snage su vrlo važne i u velikoj mjeri su sposobne same obraniti svoj teritorij i svoju državu. Dakle, to je prvi dio. Zatim ove borbene skupine koje sada uspostavljamo, njihov cilj je taj da se one povežu i uklope u nacionalne snage. Za baltičke države se tu radi o manjem broju vojnika, ali i one izgrađuju svoje nacionalne vojne snage. Dakle, to je taj prvi ešalon gdje se koriste te borbene skupine. Drugi ešalon je, su na tove snage za odgovor, odgovor. Tu imamo otprilike 40 tisuća jedinica. E, one se mogu rasporediti u roku od nekoliko dana i mogu vas uvjeriti da su one vrlo sposobne da mogu nadopuniti taj prvi ešalon i njima, ešalon i njima pomoći ako je to potrebno bilo za deeskalaciju krize ili za to da se, ako to bude potrebno, doista krene u djelovanje. A treći ešalon, to su nastavne snage. To je onaj odstatak od skoro 2,5 milijuna muškaraca i žena koji su vojnici u e, NATO-im snagama. Dakle, ako sve to spojite zajedno, način na koji ih aranžiramo, na koji ih smještamo, onda možemo reći da su te borbene skupine važne i da se radi tu o snagama za, sa sposobnošću za borbu, ali to je samo sasvim, jedan mali sasvim dio cjelokupne slike. E, zatim isto tako više multinacionalnosti u našim snagama, neću vam to sakriti, znači da kad kad to oduzima malo od tih eh, vojnih sposobnosti tih snaga, ali multinacionalnost, mislim ako želimo članak peti i solidarnost među saveznicima, onda moramo imati zastupljenost različitih država u tim jedinicama, prije svega snaga iz jedne među država. Iako, su on, iako oni vode samo nekoliko obavnih skupina, njihove jedinice su prisutne u svim multinacionalnim jedinicama, to vam mogu već sada reći. Zatim što se tiče masovne mobilizacije na istočnom dijelu naše granice, James se već na to osvrnuo. Mi to ne radimo iz nekoliko razloga. Kao prvo, ne radimo to zato što su naše namjere obrambene prirode, a ne e, takve da se žele nekoga napasti. A ako dođe do masivne mobilizacije, onda to upravo ima taj smisao, tako da to ne radimo. Kao drugo, mi ne smatramo da smo kao u onoj situaciji hladnog rata prije 25 godina i nećemo e, pometati e, borbene skupine jedne kraje drugih na ta područja, što ne znači da nemamo odgovornost kada dođe do određenih akcija s druge strane. No, nas svakako neće nitko iznenaditi, to je bitno. I to je povezano sa posljednjim pitanjem kojeg je postavio gospodin Freund. Rat u Europi. Kod hladnog rata se radilo upravo o tome da se spriječi rat u Europi, ali da ako to bude potrebno da se vodi rat u Europi. Sa Krajem hladnog rata sa Rusijom, koju sada smatramo strateškim partnerom, smo se jasno distancirali od tog stava da moramo moći obraniti Europu. A sad imamo agresivnu Rusiju koja je prekršila e, granicu u samom susjedstvu saveznika NATO saveznik, saveza koja je prijetila nekim od saveznicima E, koja je čak izvršila i neke fizičke operacije na, graničnim područjima sa izjavama koje je gospodin Putin dao nakon tih operacija. Mi sada ne možemo zanemariti više te razvoje i stoga moramo biti sposobni obraniti Europu ako dođe do toga. I zbog toga smo na sastanku na vrhu u Varšavi iznijeli čitav niz mjera koje mislimo uspostaviti koje kao prvo za cilj imaju da se spriječi bilo kakva konfrontacija, bilo političke ili vojne prirode, ali ako situacija postane gusta, onda naravno možemo djelovati. Sve ono o čemu smo danas razgovarali, od našeg vojnog položaja do toga da prilagodimo našu infrastrukturu, preko toga da moramo moći razmjestiti jedinice um, na cijeloj Europi, sve je to zapravo jako povezano upravo s time i mislim da sam s time um, odgovorio na sva ta pitanja. Hvala lijepa. Evo sada još je kolega da odgovori na ova pitanja. Evo ponovno nalazim se u vrlo jednostavnoj situaciji jer su kolege već odgovorile na sva pitanja. E, teško je da se ne bi složio s njima kako puno, tako niti malo, ali još ću dodati nešto po pitanju koje je postavio gospodin Galer o e, potpori proračuna strane Europske unije. Kolege su već o tome govorile, naročito Timo. Ako se radi o civilnoj infrastrukturi u državi partneru, onda e, znači da je ta potpora već bila u velike dana. Međutim, e, problemi se počinju javljati kada se radi o vojnim e, postrojenjima, odnosno vezanim za dakle, vojne strukture mi shvaćamo ponekad da se nešto treba napraviti i tekako napraviti, ali e, se e, to ne može ostvariti. Tu postoje prioriteti i e, za sada još uvijek ne možemo o svim tim aspektima nešto napraviti zato što je primatelj civilno vojna organizacija. A problem gdje mi moramo stati u cijelom stvari je da mi ne možemo podržava, Europska unija ne može podržavati vojne operacije. Naime, sada se jednostavno e, pokušava tumačiti članak 42. točka prva. Razlog zašto je taj članak upisan E, bio je za potporu naših operacija, ali ono što se već desetljećima radilo jest izgradnja državnih struktura. E, to je ono gdje možemo dati podršku. Prošle godine EU unija izvojila 80 milijardi eura u te svrhe, ali nažalost, e, bez obzira na to, mi, ako se radi o izdvajanju za neku vojnu strukturu, nemamo proračunskih sredstava, niti da kupimo olovku. I takva situacija nam stvara problem. Drugi problem koji je zato vezan je da ponekada nismo u stanju financirati naše vlastite djelatnosti. To je ono što je ministar Ledrijan nazvao solidarnosti za obranu od 10%, gdje bi se ti troškovi sveli pod zajedničke troškove. Sa strane NATO saveza, ako se usporedi e, financiranje vezano za europske e, borbene skupine e, i NATO-ve snage za odgovor to je onda drugačije. Postoji također aspekt eh, na koji je vezan ne toliko za količinu, već i za način na koji mi novac kojim raspolažemo, koji ga trošimo. Među inima moramo imati one kapacitete, ono naoružanje opremu koju koristimo. Vi kao zastupnici Morate uvijek imati te stvari na umu. Želite li da Europa ima ono naoružanje i opremu koje je zaista potrebno ili je pak sve to vezano za obrambenu industriju, odnosno radna mjesta u toj instituciji. I to je nešto što će zapravo biti dio e, cijele e, glavne strukture. Mi moramo isto tako biti u stanju koristiti e, te snage. Time je upravo o tome govorio. Važna je e, produktivnost. Naime, ne je potrebno neće samo posjedovati, već to treba i koristiti. A imamo, naime, e, tu i problema na dvije, na obje strane, bez obzira zove li se to pametna obrana ili objedinjavanje i dijeljenje. E, tu su e, rezultati, ako nisu dovoljno dobri, onda je to više manje iz istih razloga. E, što bih još dodao na ovo što su kolege odgovorile? Kad se radi o obrani, mislim da je zaista došao trenutak da moderniziramo i shvatimo što znači obrana. Tu nije pitanje tenkova ili pak helikoptera. Obrana je puno više od toga. E, puno je važnije shvatiti kakva je cjelokupna slika u NATO savezu. Neke stvari već spomenute, ali u to ulazi i tajne službe, kibernetika i tako dalje. I tu Europska unija može uvelike pridonijeti. Govorili smo također i o otpornosti u čitavom nizu sektora. Želimo li da naše društvo bude otporno na opasnosti koje leže izvana, onda Europska unija mora raspolagati odgovarajućim instrumentima. Primjerice, mogućnost zakonodavnih i regulatornih propisa. To je nešto što Europska unija ima, a NATO to nema. Pogledajte kakve mjere e, imate na raspolaganju i ovisno o tome postoje neke mjere koje i mogućnosti koje ima Europska unija i koje NATO nema i zato to treba koristiti. Drugim riječima Europska unija može igrati određenu ulogu. E, treba li možda imati jednu organizaciju ili dvije? Pa fantastično Mislim da imamo e, dvadesetak različitih glavnih strožara i ministara obrane, e, da, možda da, ako drugi je samo jedno. Ovisi o tome koju logiku slijedite, ali jako sumnjam da bi itko to namiravao napraviti. Dakle, Moramo jednostavno raditi sa stvarnošću koja je tu. Imamo dvije organizacije koje imaju različite mandate, različite strukture, ali ono što moramo naći jest e, gdje te dvije organizacije mogu biti komplementarne i kako možemo ojačati ono što svaka od njih radi. Jednostavno zato što je to najbolji način da članovi naših organizacija dobiju najbolju moguću uslugu koju mi možemo pružiti. I to je, mislim, sve što ću reći za sada. Hvala lijepa. Mislim da smo ovdje iscrpili vrijeme predviđeno za tu točku dnevnog reda. Zahvaljujem svim uvaženim panelistima na zanimljivim izlaganjima i zaista sveobuhvatnim i cjelovitim odgovorima na pitanja zastupnika. Zahvalit ću se sada našim gostima e, koje ću sada ispratiti. Molim vas, pričekajte čas, moram samo nešto još srediti. Okay. Dame i gospodo, e, moramo usvojiti zapisnike s prethodnih sastanaka. Dakle, dva sastanka pod odbora e, sigurnosti i obrani. To smo zaboravili napraviti na početku. Prvi zapisnik sa sastanka 30. lipnja te sa sastanka održanog 13. srpnja. Ako ne budete imali nikakve primjedbe, smatrat će se odobrenima, a do dakle, sljedećeg sastanka možete to reći. Ako e, ne bude takvih rezervi u e, smislu zapisnika, onda e, će se smatrati dakle, da su usvojeni. E, sljedeći sastanak održat ćemo 26. rujna i bit će u trajanju od pola sata. Sada možemo preći na točku razno. Današnji je dan bio vrlo plodonosan, pa se želim svima ovom prilikom zahvaliti na suradnji i kao i obično zahvaljujem se i prevoditeljima na napornom radu.